Ja sam ponosna da su sve ključne elementi za koje se moj klub borio sa sada dio programa komisije. Kao SID nećemo oklijevati sa svojim zahtjevima. Na području vanjske politike podcrtavam da e, odgovornost Europske unije kao e, globalnog igrača počiva na našim leđima na našem e, kapacitetu da sredimo naš vlastiti dom. Komisija mora zauzeti čvrst stav u zaštiti vladavine prava kod nas i izvana. Moramo se boriti protiv Putina, Erdogana, Bonsonara i Viktora Orbana ovoga svijeta. Moj klub traži od komisije da sve učine kako bismo dali zeleno svjetlo uh, Eh, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Moramo početi važan posao da ostvarimo rezultate, da nadiđemo krizu i imamo pravednu tranziciju, da postignemo ciljeve održivog razvoja, da imamo vanjsku politiku koja počiva na našim vrijednostima E, e, e, nadam se da će uz pomoć Franca Timmermansa ova komisija biti bliska građanima i slušati njihove želje, ispuniti njihove nade i pobrinuti se za njihove probleme. Hvala gospođo predsjednice. Evo me, ovdje sam. Vidite me? E, dobili ste moj glas, ali to je glas e, pragmatizma, a ne strasti za sada. Imamo e, pozitivnih elemenata, imamo iznemne osobnosti u komisiji, imamo ženu predsjednicu, imamo zeleni plan i dobru geopolitiku. Međutim, evo imamo povukli ste jedan naslov ali e, taj, to povlačenje pokazuje da e, još uvijek slušate Budimpeštu, to nije uvjerljivo. Dobra komisija je važna za funkcioniranje Europske unije. Za sada ste radili samo za nacionalne vlade, ali mnogi europljani nisu e, glasali za ovu trgovinu, već za demokraciju. Trebate pokazati da pripatate e, novoj Europi. Imate moj glas, a sada morate zadobiti i moj entuzijazam. Hvala lijepa. Gospodin Orteson ima jednu minutu. Predsjednice von der Leyen, iako imate neke sjajne predstavnike u vašem kolegiju, mi danas nećemo glasovati za vas. Zato što ste očito politiku susjedstva ostaviti u rukama Viktora Orbana, a to je nešto što bismo mogli skupo platiti. Također nas brine i e, demografija, te također način, e, evropski način života. E, usmjerenje nas jako zabrinjuje s obzirom da je riječ o e, vrlo bitnim pitanjima u kojima se dotiču ljudska prava. Također, e, smatramo da treba napraviti značajne promjene u svakom od tih portfelja. E, nismo došli ovdje da bismo bili samo gledatelji. Nema manje smisla od toga da svjedočimo radeći u institucijama. Ne, mi želimo potaknuti novi projekt Europske unije i želimo također raditi na ujednačavanju naše vanjske politike želimo odgovoriti na e, socijalna pitanja, na ekološka pitanja koja su e, e, zaista sada već u izvrednom stanju i trebamo se baviti svime time. Mi smo spremni za rad, ali trebamo stvoriti tu većinu koja će feminističku, socijalnu i okolišnu komponentu staviti u središte naše pozornosti. Hvala. Gospodin Bilimski ima riječ. Hvala lijepa što ste mi dali riječ, dame i gospode. E, mnogi od vas pozdravljaju ovu komisiju, međutim e, moram reći da sa mog e, stajališta ovaj početak je kriv. Prvo, Lisabonski sporazum. Sada vidimo da se neka sredstva znatno smanjuju E, mislim da je to kriv početak. E, ova, ovaj veliki broj e, uprava donosi sa sobom i nove propise. Mno, mnogo ljudi te propise uopće ne poznaju i ne mogu ni slijediti. Drugo, nije uzeto u obzir da imamo u Europi podjelu Eh, između onih koji žele eh, veću centralizaciju, a drugih koji žele eh, veću nacionalnu suverenost. To bi bilo moguće napraviti ako bismo se odrekli ovoj poplavi propisa. Moramo raditi više na sigurnosti granica i na dobrobiti naših građana, a ne mučenje ogromnim brojem propisa. Gospodin Terč. Puno hvala. Prije svega bi se htio podsjetiti ovdje na 13 e, preminulih francuskih građana koji su e, poginuli, e, znači 13 vojnika Francuske koji su poginuli u borbi protiv terorizma i ekstremizma. Mi ćemo glasovati protiv vaše komisije zato što vjerujemo da e, je ovdje pitanje ideološke pustolovine u kojoj neće biti zastupljeni interesi europskih građana i europskih nacija. E, kada govorimo o sektorima koji su u ovom trenutku vrlo uplašeni zato što ste se vi upustili u pustolovinu koja nas sve iznimno brine. A problem je novi zeleni sporazum. To je jedna autentična fantazija koja se temelji na kimerama, koja se temelji na nekakvim navodnim znanstvenim postulatima koje nitko ne može dokazati i koje zahtjeva ne samo ogromne količine novca koje će se ovdje mobilizirati kako bi se e, sve više kontroliralo nacije, kako bi se kontrolirala pojedince i kako bi se kontroliralo poduzeća, a to je protivno slobodama. Osim toga, tražit će se ogromne žrtve od nekih sektora i nekih država i oni kasnije neće dobiti za to nikakvu naknadu. Hvala. Gospodin Papadakis, jedna minuta. I nea epitropi diakrineta apta imamo iste reakcije i sastojke kao Evropska unija. Politika protiv ljudi, e, protiv e, radnika, e, nemamo više socijalne zaštite, ljudi siromaše, Eh, vidimo da se radi protiv sindikata i protiv eh, migranta. Eh, gospodarstvo ne raste, možda nam prijeti nova kriza. Zeleni fondovi su tu, digitalna tehnologija, velika poduzeća tu profitiraju. Imamo trgovinske ratove unatar Evropske unije. Ne možemo se na taj način e, suprotstaviti e SAD-u, Kini, e, Brexitu. Mm, imamo bivšu ministricu obrane za novu predsjednicu komisije. Sada vidimo strah pred povijesnom istinom, pred borbom ljudi koji se bore protiv kapitalizma. Hvala. Gospodin Tajani ima minutu i pol. Gospođo von der Leyen, mi dajemo povjerenje vaše komisiji zato što se slažemo sa e, vašim prioritetima kao što su imigracija, fleksibilnost, da je u središtu naš građanin o unutarnjoj e, sigurnosti, borbi protiv raka, inovacije, istraživanja, odnosi se sa deom. Dakle, mi dijelimo političku, a ne birokratsku viziju. E, ali također ćemo pratiti da se sve te vaše obveze i obećanja pretoče u konkretne, konkretna dijela i kroz proračun Europske unije. Moramo se boriti protiv klimatskih promjena, ali ne smijemo kažnjavati industriju, ne smijemo kažnjavati našu poljoprivredu. Industrija je ključna, ali su ključna i poduzeće kako bi stvarala nova radna mjesta. Upravo zato nama treba e, znači, politika tržišnog natjecanja koja će biti e, poštivati rokove i ne samo na nacionalnoj razini, nego na globalnoj razini. Nama treba djelovanje koje će štititi, koje će nas štititi od e, znači, nelojalne konkurencije, od kineske proizvodnje koje pokušavaju sa dumpingom ne samo u socijalnom socijalnom i ekološkom smislu, nego i po pitanju cijena koje prijete čitavom našem proizvodnom sustavu. E, moramo biti oprezni i kada je riječ o zaštiti poljoprivrede. Ne smijemo dopustiti rezove u ZPP-u. Poljoprivreda i dalje ostaje osnovni instrument za zaštitu okoliša i za obranu radnih mjesta u našoj Europskoj uniji. Dakle, nama ima održivu ulogu. Što se tiče migracije, moramo paziti na Afriku zato što e, moramo pokrenuti, e, znači kada govorimo o smanjenju tih e, migracijskih fenomena moramo udarati tamo gdje su korijeni tog problema. Također moramo zaštititi vladavinu prava. Ne smijemo štititi one koji čine djela poput ubojstva Dafne Galicije jer je riječ o tome da nažalost na taj način nećemo nikada biti bliže istini. Minutu i pol ima gospođa Fricon.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 gospođo predsjednice komisije. Danas je jako važan dan u Europskom parlamentu. Moramo izglasati komisiju koja će voditi Europu u narednih pet godina. I to je jedan od jedan od ciljeva je da Europa bude e, prva e, ekološki neutralna sila i to u okviru tog novog zelenog sporazuma. On je jako bitan zato što svi moramo preuzeti odgovornost kako bismo stvorili održivu Europu u održivom svijetu. Tako Također moramo osigurati i mirni svijet za našu djecu i unuke. Što se tiče klimatskih e, promjena, e, nitko ne smije osta, biti ostavljen po strance. Moramo osigurati e, pravednu raspodjelu, a kada je riječ o stvaranju novih radnih mjesta, riječ je da u Europskoj uniji moramo osigurati nove tehnologije kako bismo E, omogućili mladim osobama da aktivno rade. Također moramo jačati i socijalna prava. Moramo nastaviti raditi na jačanju socijalnog stupa koje podržavaju sve države članice. Također je potrebno što je prije moguće pronaći e, rješenje za imigracijsku politiku koja će biti u skladu e, sa nacionalnim politikama Također bih htjela razjasniti i sljedeće. E, prihvaćam inicijativu Europske komisije da predstavi strategiju za ravnopravnost i vrlo pomno ćemo pratiti e, sve ono što ćemo zajednički trebati provesti u djelo kako bismo obranili naše temeljne vrijednosti, kako bismo poboljšali situaciju naših građana i kako bismo riješili važne probleme. Hvala. Gospođa Vautmans ima jednu minutu. Hvala predsjednice. E, biti, e, glasat ću kasnije o važnim e, područjima. Nikada još nismo imali tako ambicioni klimatski plan, plan za migracije, digitalizaciju, inovacije i naše gospodarstvo E, borit ćemo se za e, mjesto Europe u svijetu i ja ću e, na tome s vama surađivati. Mnoga se područja mogu raspravljati bez granica. Trebamo oblikovati Europu. Mislim da moramo dati važne signale građanima. Signale koji pokazuju da će Europa raditi za njih ne bi mi se iznenadila e, da e, zaista uzmete uzde u ruke i da usmjeravate Europu u pravom smjeru, da dadete snagu koju treba. To očekujem od vas i vaših kolega povjerenika i povjerenica. Ako to ne učinite, mi ćemo sigurno biti kritični. Molimo, vas da nas povedete napred. Gospodin David ima riječ. Dame i gospodu, kad gledamo Europsku komisiju, Sumnjam, sumnjam da li će raditi sukladno interesima građana. E, građani se boje gupljenja identiteta, gubljenja centra. A e, kad gledamo okoliš vidimo da šume e, gore u Brazilu, da se meso izvozi sukladno Merkosurovim željama buduća agenda Vere Jurove, povjerenice, e, ona se mora držati evropskih vrijednosti, slobode, nediskriminacije, tolerancije. Kako je to sukladno sa velikim razlikama u subvencijama za poljoprivredu? E, ove plemenite izlike pokazuju e, ono što je e, rekao e, Orwell. To postaje sada stvarnost. Gospođo von der Leyen, u mnogim se stvarima s vama ne slažem. Federalizacija Europe, super država, ali razočaran sam da nakon 40 godina članstva u Europskoj uniji vas nismo uvjerili da naš uspjeh e, e, ovisi o suverenitetu država članica. E, Britanija će napustiti Europu, ali unutoč našim razlikama Europa nema većeg prijatelja od Ujedinjene kraljevine. Sve vaše vrijednosti, sigurnost, migracija, vladavina prava. Vi ćete imati najvećeg saveznika u postizanju naših zajedničkih ciljeva ciljevima. Pred nama stoje veliki izazovi, moramo promijeniti naše odnose. Nadam se da će Europska unija surađivati u slobodnoj trgovini sa Ujedinjenom kraljevinom. Osobno govoreći, bio sam kratko vrijeme zastupnik, ali sam uživao u e, surađivanju e, sa mojim kolegama i kolegicama. E, radujem se i dalje našoj uspješnoj suradnji za bolju budućnost naših sugrađana. Gospodin Rangel ima e, minutu i pol. Thank e, Gospođo predsjedateljice, gospođo predsjednice Europske komisije. Htio sam vas, vam zahvaliti i čestitati vam na vašem govoru i na timu koji ste okupili. Zahvaljujem vam na e, toj sposobnosti inspiriranja koje ste, evo, ne samo nama ovdje, nego i drugim građanima pružili. Ja vam mogu reći, za razliku od kolege i kolegice iz Nizozemske, da ćete moći dobiti moj glas, ali također i moj entuzijazam. No želim upozoriti na sljedeće. Mi ne možemo prihvatiti proračun koji će biti manji od prethodnog. Posebice moramo razmotriti kohezijsku politiku zato što je danas pred nama velika, prijeti velika opasnost koheziji. Ne postoji europsko jedinstvo. I zato vas sada upozoravam na rizik pred kojim se nalazimo i moramo napraviti nešto što je ključne važnosti za Europu. Kada govorimo o znači, fondu za pravednu tranziciju, ali prebaciti 5 milijardi eura iz kohezijskog fonda u taj novi fond, to je nešto što se ne smije činiti. Znači, e, kohezijska politika ne smije biti u opasnosti. Kada govorimo o konferenciji o budućnosti Europe, po mom mišljenju, tu će doći do jednog velikog problema. Mi želimo moći uključiti građane, a Europska komisija ne smije napraviti ono što su napravili i neki kolege, a to je da ne smijemo iznijeti zaključke prije nego što njih uključ, prije nego što građane uključimo u konferenciju, prije nego što njih saslušamo. To je, to je ono što moramo napraviti na razini svih institucija. Moramo osigurati konferenciju o e, budućnosti Europe koja će imati ogroman uspjeh. Hvala. Gospodin Moraes. Gospodin Moraes, hvala britanski izbori ne znače da se ne treba poslati povjereniku komisiju. To je pravna obaveza i žalimo e, što se to nije dogodilo jer u duhu iskrene suradnje to se trebalo dogoditi. Vi pravno niste potpuni, to je činjenica. Ova komisija je e, rezultat određenog procesa izgradnja novog zelenog plana, e, pravedni prelazak na nisko ugljično gospodarstvo i drugo. E, sve je to kasnilo, ali kasnilo je zato što je trebalo prevladati izazove. Dakle, proces izgradnje ove komisije je rezultat e, naše želje, želje naših klubova da dobijemo progresivniju komisiju. Ja sam 20 godina E, radio e, na nekim stvarima. Dakle, e, spomenuto je 39 ljudi koji su poginuli u kamionu, ljudi koji se utapaju u Mediteranu. Dakle, ove situacije se izazove jer mi nismo to dobro riješili i to će biti izazov novoj komisiji. Politika Europske unije sada nije dobra. Ona mora biti u skladu s našim vrijednostima ljudskih prava i dostojanstva. A u budućnosti će biti izazovi. Potrebno je imati odgovorne podatke. Ne želimo da Kina i SAD koje još uvijek nemaju e, GDPR-u, dakle uredbu o zaštiti osobnih podataka. To su sve e, veliki izazovi za Europsku uniju. Meni je drago da sam bio dio Europske unije koja koja se nosi s tim pitanjima. E, Gospodine Görens, na jednu minutu. Hvala vam, predsjednice. Nema nikakve sumnje da su članovi buduće komisije vrlo kvalitetni. Pritom mislim na Nikola Šmita iz moje političke obitelji. Njegovu kompetentnost nitko nije osporio. Ali tu su i drugi. No, isto tako ne mogu ne pomisliti na Selvi Goulard, koja je prema mom mišljenju bila doista izložena nekim lošim postupcima za vrijeme saslušanja. Da kako saslušanje u parlamentu nije trenutak e, kada se treba izbjegavati kritički nastrojena pitanja, ona su čak i nužna. Međutim, nitko ne može opravdati neprijateljski stav nekih od zastupnika Europskog parlamenta naspram nje i to je čak e, dovelo do izjava poput we will kill her što doista nije spojivo sa korektnim parlamentarnim ponašanjem. Kada se e, na taj način ponašamo neobjektivno doista se može prepriječiti put jednom sjajnom kandidatu i ne mogu se složiti s načinom na koji je ova odluka donesena od strane nekih kolega. Gospodin Madison, na jednu minutu. Nažalost, nemoguće je podržati ovu komisiju. I zašto? Zato što nema demokratski legitimitet. Gospođa van der Leyen e, nije stajala e, na listiću za glasanje i <clears throat> mogli bismo podržati da je bila špicen kandidat, no ona to nije bila. Bilo bi razumljivo i kad bi bila najbolje kvalificirana za ovu poziciju, no ni to nije. Njeno vodstvo njemačkog ministarstva pokazalo je koliko je kvalificirano, a to možemo ćemo vidjeti i ovdje u Europi. S ovom novom šeficom komisije ne gledamo u svijetlu budućnost. Nažalost, ova komisija nema realističnu sliku u budućnosti. Fokus je sada stavljene na e, e, zaštitu klime, na federalno ustrojstvo EU. Međutim, to nije Europska unija, imamo Europska unija je zajednica suverenih zemalja. Hvala. Imate plavi karton zastupnika Karasa, prihvaćate li? A, ispričavam se, gospodin Karas se javljao za spontano javljanje za riječ, a ne za plavi karton. Mi smo već zaključili popis za spontano javljanje za riječ, a sada Zastupnica Šojdrova ima riječ na minutu i po. Hvala vam, predsjednice. Za razliku od prethodnih govornika, smatram da ova komisija zaslužuje naše povjerenje. Gospođa je spomenula Baršunastu revoluciju i Vaclava Havela. Nakon eh, današnje potvrde sljedeća komisija će moći preuzeti svoju ulogu i početi s radom. Ja ću govoriti kao koordinatorica u ime moga kluba u odboru za kulturu. Doista cijenim činjenicu da je novoizabrana predsjednica komisije promijenila portfelj povjerenice Marije Gabriel i nadam se da će također podržati sport kao važan instrument za inkluziju u društvo. Budući da ovo nije trenutno u njezinom portfelju, molim vas da podržite Među klub za sport kako bismo mogli podržati sportske djelatnosti na horizontalan način. Želim također podržati komisiju da utrostruči sredstva za Erasmus, to je program koji doista generira visoku dodanu vrijednost te pomaže profesorima i učenicima da steknu nova iskustva i vještine. I Mislim da ima doista veliku europsku dodanu vrijednost. Isto tako omogućuje bolju inkluziju, no mislim da će se moći poboljšati samo ukoliko povećamo sredstva koja za to izvajamo. Isto tako je vrlo važan i program Snaga solidarnosti. Zastupnik Kubulis, na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Prije svega dopustite mi da vam čestitam na dosadašnjem i budućem radu. Kao zastupnik iz Litve, kao čovjek koji ima određenog životnog iskustva, ja vam naprosto vjerujem. Ne želim vam davati političke savjete, mislim da ste ih dovoljno čuli, vrlo znate što želite postići to je veliki zadatak. Možda će u sljedećih pet godina biti više dana prepunih izazova ako to usporedimo sa sadašnjim trenutkom. Tako da vam želim da ne izgubite osobnu motivaciju i rukovodeće vještine, čak i u najtežim okolnostima. Bio sam premijer za vrijeme krize i znam koliko to može biti zahtjevno. I Doista vjerujem da će ovaj dom biti konstruktivan partner u suradnji s vama i vašom komisijom usprkos našim političkim razmimoilaženjima. Trebamo napustiti političke igrice iza nas. Želim vam mnogo sreće i uspjeha u vašem daljem radu. Hvala, sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Vrlo strogo ću se držati zadanog vremena od jedne minute. Zastupnica Spiraki ima riječ na jednu minutu. Hvala potpredsjednice, gospođo von der Leyen, predsjednice nove komisije. Mi vam želimo pružiti naše povjerenje i našu podršku, posebno za novi zeleni plan koji bi doista mogao biti velika prekretnica za čitavu Europsku uniju. Slažemo se da je potrebno izdvojiti dostatna financijska sredstva i da moramo podržati inovacije svim mogućim sredstvima. Na taj način ćemo imati Europu koja će do 2050. godine prva biti prostor bez emisija. No, Europa još uvijek e, ovisi djelomično o ugljenu, ne smijemo zaboraviti taj dio Europe. U zapadnoj Makedoniji, odakle dolazim, postoje ljudi koji se brinu za svoju perspektivu za budućnost. Zato nam je potreban fond za pravednu tranziciju i mislim da to treba biti prioritet za vas. Riječ ima gospodin Burgec, izvolite. Celotno ekipo Poštovane dame i gospodo, ja ću podržati cijeli tim komisije, iako se ne slažem sa svim kandidatima. Svaki mjesec nerada je izgubljeni mjetec kako za Europsku uniju, tako i za Sloveniju. Moja bi želja bila da komisija radi na dobrobit svi nas i da pri tome i na umu imamo sljedeće izazove transformacija, bilo da je riječ o zelenoj ili digitalnoj transformaciji, zajedno sa jednim socijalno pravednom transformacijom. Moramo se zalagati za integraciju koja će biti na dobrobit svih ljudska prava, strategija za održivi razvoj, tehnološki napredak, investicije u infrastrukturu, te također proširenje na zemlje Zapadnog Balkana, multilateralizam e, te međunarodno pravo. Sve su to važni aspekti. Što je sa vašom izjavom da želite da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. Ja se također zalažem za to. Mi smo sada završili proces demokratske kontrole, tako da pozdravljam priliku da glasujemo za današnju komisiju kako bi ona možela početi raditi na važnim pitanjima poput klimatskih promjena, trgovinskih ratova, te eksploatacije i diskriminacije. Međutim, moram reći da je i meni doista neugodno i žao što je Velika Britanija prekršila pravila Europske unije i nije imalovala svog povjerenika, dok eh, se 27 preostalih država članica bore za portfelje i nude najsjajnije kandidate, naša je vlada odlučila ostaviti praznu sjedalicu za stolom. To je možda prvi slučaj u svjetskoj povijesti da se država doista bori da ima manje utjecaja, da ima tiši glas lobira da se ne čuje njezin glas i doista se nadam da će nova britanska vlada imati više zdravog razuma. Gospođa Tomašić, na jednu minutu

Hvala, gospodin Ferreira. Potpredsjednice, gospođo von der Leyen, vaš politički program pokazuje da je vaša komisija odabrana od onih koji vladaju Europom kako bi oni obranili svoje interese. Jedinstveno tržište, euro, sve to ide na teret onih e, država članica koje nisu u takvoj poziciji. Velike skupine imaju izravan pristup e, zgradi Berlemona. Ovo je komisija koja dovodi u pitanje kohezijsku politiku, budući da je povezuje sa takozvanim strukturnim reformama koje služe isključivo tome da se uništi javna služba i da se stvori prekaritet. Ta komisija se bavi raspodjelom portfelja i pokazuje da postoji široka koalicija između desnice i ljevice. Sada se tome žele pridružiti i zeleni. Molim vas, isteklo vam je vrijeme. Gospodin Kelly. Predsjednice von der Osobno i politički mi je drago što vam smogu podržati, kao i vaš kolegi. Radujem se suradnji s vama u sljedećih pet godina, posebno sa našim povjerenikom iz Irske, gospodinom Hoganom. Vidio sam kako ste pokušavali graditi potporu za vašu kandidaturu eh, i sa zelenima koji čine samo 10% ovoga parlamenta. Obećali ste im novi zeleni plan. Oni možda neće podržati niti vas, niti kolegi danas na glasovanju. Oni kažu da novi zeleni plan nije dovoljno ambiciozan. Razmatrate li da promijenite portfelj povjeren eh, gospodinu Timmermansu, te da se to naziva osnaženom klimatskom strategijom za Europu? Budući da svi ovdje u domu žele da se borimo protiv klimatskih eh, promjena, niti jedan klub nema vlasništvo nad tom tematikom i mislim da ako to nazovemo osnaženom klimatskom strategijom možemo stvari promijeniti. Sljedeći govornik. Hvala vam. Hvala vam predsjednice. Mislim da moramo doista započeti s radom. Dobili ste potporu našega kluba budući da imate neke od naših najboljih ljudi u svom timu, no isto tako treba reći da ako ne bude provedbe niti dovoljno financijskih sredstva, sve će ostati na lijepim riječima. Moramo se usredotočiti na budućnost Europe. Emisije e, CO2 neće čekati. Pogledajmo koliko ima poplava po Europi. E, Kina i druge zemlje okljevaju kada je riječ o tome da predvode digitalnom revolucijom, oni najsiromašniji koji stradaju na sredozemlju ne mogu se više nositi sa indiferentnošću. Zato moramo djelovati. Dobit ćete potporu ovoga parlamenta i možete računati na nas uspostavi mostova sa komisijom, sa parlamentom i vijećem. Partido Izvolite. Hvala. Baskijska stranka, nacionalna stranka, podržava ovu komisiju koja je doista jedna od najbolje rodno uravnoteženih komisija. Treba nam snažna industrijska politika i produktivno gospodarstvo koje će se temeljiti na cirkularnoj ekonomiji. Treba nam integrirana održiva mobilnost i moramo početi raditi na zelenoj ekonomiji. Naglasak treba biti na produktivnoj ekonomiji. Trebamo zaštititi također radnike, osigurati dostojanstvene radne i životne uvjete pojedincima i ostvariti ravnopravnost e, diljem Europske unije. Z tog razloga nam trebaju instrumenti za praćenje vladavine prava. To je jedan od temelja demokracije, treba nam više demokracije, treba nam jedan humani pristup i moramo zajedno surađivati na svim temama od zajedničkog interesa. Zastupnik Papadimulis, hvala vam. Hvala, e, gospođo von der Leyen. Ja ću glasovati protiv nove komisije i njezinog programa rada. Osobno smatram da ovi zacrtani ciljevi ne mogu biti ostvareni temeljem proračuna koji predstavlja samo 1% BND-a Europske unije. Osim toga, ne slažem se niti s time koliko je sredstava predviđeno za kohezijsku politiku, zajedničku poljoprivrednu politiku i socijalna izdavanja. Smatram da je Europa paralizirana pitanjem e, priljeva izbjeglica. Mislim da nam trebaju ambiciozni ciljevi ako se želimo boriti protiv klimatskih e, promjena te ako se želimo boriti protiv korupcije i pomanjkanja transparentnosti. Iz tog razloga će GUNGL glasovati protiv nove komisije i igrat će aktivnu ulogu u sljedećih pet godina kao oporba. Gospođa Novak. Poštovana gospođo predsjedateljice, cijenjeni povjerenici i povjerenice, želim vam čestitati na odličnoj prezentaciji programa. Drago mi je da pola E, članova komisije su žene i radujem se suradnji e, s vama koja će biti učinkovita. Vi ste iznijeli prioritete, sigurnost, zdravstvo, promjene klime i tako dalje. Sve su to važne teme, a isto tako cilje i mjere moraju biti podržane i od strane proračuna, jer samo tako se ti ciljevi mogu učinkovito i lako postići. Najviše se e, radujem e, što ste na prvo mjesto stavili čovjeka, stavili ste ljude sa njihovim potrebama, a mi u Europi imamo posvuda iste potrebe. E, suradnja, sigurnost, to su vrijednosti koje su Europu učinile velikom. Dziękuję bardzo, <clears throat> pani przewodnicząca. Komisja Hvala vam lijepo, potpredsjednice. Europska komisija je prošle godine donijela odluku da predstavi nacrt dviju direktiva čiji je cilj bio uvesti poreze na dohodak e, za neke digitalne usluge. Vi ste, gospođo von der Leyen, spomenuli također jednu stvar. E, spomenuli ste pravedni digitalni porez. Ja želim iskazati svoju punu potporu takvim mjerama. Želim vam doista svaki uspjeh u njihovoj provedbi. Mislim da je to doista od ključne važnosti. No, nažalost, također sam svjestan toga da se pokazalo da je vrlo teško uvesti porez na digitalne usluge u vijeću. Mnogi se tome protive i pružaju otpor. Neovisno o tome, nadam se da ćete vi ostati e, odlučni u svojoj namjeri da to učinite i da se nećete povući. Izvolite. Cijenjena gospođo von der Leyen, cijenjeni povjerenici, povjerenice, vi imate moju podršku i imamo zaista kvalificiran uravnotežen tim. Spomenuli ste probleme s kojima se suočavamo, promjetske klime, demografski problemi, digitalizacija i tako dalje. A ono što me raduje jeste da vi želite riješiti probleme na način da nastanu nove šanse, a to je onda jamstvo da je Europa jest i ostaće najljepši kontinent na kojem možemo dobro živjeti, na kojem ljudi rado žive i rade na njegovom unapređenju. Drago mi je e, što ste to podržavate širenje Europske unije i na zemlje Zapadnog Balkana. Moramo tim zemljama pomoći da e, nadoknade e, sve zaostatke u razvoju, ali i demografski problemi su važni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 Želim od samoga početka glasovati da sam, e, reći da sam glasovala, da ću glasovati za vas. Slušala sam od početka vaš govor i dali ste nam odgovore na brojna pitanja. Želim naglasiti da u Ujedinjenoj Europi još uvijek postoje tri države članice koje nisu sastavni dio šengenskog prostora. Zanima me što će se dogoditi sa tim negativnim pitanjima ne smijemo stavljati i gurati stvari pod tepih. Postoji nasilje nad ženama, postoji upletanje u nacionalne izbore i to je zapravo smanjilo povjerenje prema vama. Mislim da trebate ponovno zadobiti naše povjerenje i ovo današnje glasovanje bit će doista ključno Hvala, zaključujemo ovu raspravu i hvala kandidatkinji za predsjednicu Ursula von der Leyen. Imat ćemo sada kratki prekid, kratku stanku do 12 sati.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 Kolegice i kolege, na počasnoj tribini želim pozdraviti zastupnike iz Donjeg doma predstavnika i Gornjeg doma vječnika Japanskog parlamenta. Dobrodošli. Oni su došli na međuparlamentarni susret između Europske unije i Japana. Izaslanstvo vodi i njime predsjedava gospodin Ono Dera, zastupnik u Japanskom parlamentu i član Donjeg doma. Doista nam je veliko zadovoljstvo pozdraviti ih ovdje u Strasburu, a također mi je zadovoljstvo pozdraviti također na počasnoj tribini 80 učenika u pratnje njihovih nastavnika koji su došli u Europski parlament predstaviti njihovu izjavu o pravima planeta. Dobrodošli. Zahvaljujem mojim e, i drago nam je što ih možemo pozdraviti u Europskom parlamentu. E adesso e adesso iniziamo Sada prelazimo na glasovanje o izboru Europske komisije. Izvolite chers collègues il y a deux jours Trinaest eh, vojnika prije dva dana je ubijeno je u tijeku borbe protiv terorizma. Ovaj parlament nije imao priliku odati im počast minutom šutnje, tako da predlažem gospodine predsjedniče da održimo minutu šutnje kako bi odali počast onima koji su se žrtvovali u Maliju. Samo trenutak, molim lijepo. Možda jučer niste bili u vijećnici kada smo odali počast vojnicima koji su pali u Maliju. Možda ste bili rastreseni ili niste bili ovdje, ali ovaj dom već, je već odao počast vojnicima koji su stradali u Maliju. Ali... Ne, ne dam vam riječ. Budući da je ovo zajednički osjećaj svih zastupnika, ja ću sve sada pozvati na minutu šutnje. Prelazimo na glasovanje o izboru komisije. Izvješćujem vas da ćemo prije čuti izlaganja u ime klubova zastupnika u obrnutom redoslijedu. Gospođo Fox, izvolite, imate dvije minute. Dragi kolege, budimo iskreni prema našim biračima. Ovaj proces je farsa. Nas se koristi kao lažnu vojsku koja će sada dati svoju potvrdu nametnutoj vlasti na razini komisije. Ovaj parlament je samo lažna demokratska šarada kojom se koristimo kako bismo dali demokratski privid jednom nedemokratskom procesu. Možda ćemo umiriti savjest time što smo odbacili neke kandidate za povjerenike, ali istina je da zapravo sada glasujemo za prethodno odabrane kandidate i nismo imali pravi izbor. Možete sada me vrijeđati koliko želite, ali ja ću završiti. Također vidjela sam veliki posao Ursula von der Leyen u parlamentu u Briselu i to je neukusno i to je orvelovska propaganda. Na njemu stoji u pravednim i jednakim izborima moć ljudi određuje ljude na moći. To je istina za prave demokracije, ali to je očita laž i to su lažne vijesti i dezinformiranje o komisiji. Sama gospođa von der Leyen nije se ozdignula na položaj moći, zahvaljujući ljudima koji su koristili svoju moć, nego zahvaljujući tajnim skupinama koje su progurale svoje kandidate. Ona sada ima moć diktirati prioritete Europe i ima moć nametnuti svoj plan i program milionima europskih građana, sviđalo se to njima ili ne. Ambicija komisije po pitanju zelenog plana, monetarne integracije ili mjere štednje ili imenovanja gospodina Borela za vanjsku politiku, sve to pokazuje da ona određuje vlastitu vanjsku politiku. Ovo je golo prisvajanje vlasti u komisiji i mi da bismo trebali to jednostavno potvrditi. U Ujedinjenoj kraljevini se spremamo za izbore i birači će izravno odabrati one kojima će povjeriti svoje povjerenje. Predsjednik prekida govornicu. Jednakost na izborima znači da su birači šefovi političara. Hvala, gospođo Fox. Gospođa Ovoj, izvolite. Hvala vam predsjedniče, dragi kolege. Današnje glasovanje nije kao bilo koje drugo. Riječ je o ključnom glasovanju, možda čak i glasovanje stoljeća jer se moramo suočiti sa dva najveća izazova našega stoljeća, klimatskom krizom i nejednakošću. Međutim, moramo ustanoviti da doista u etičkom smislu imamo tri kandidata za povjerenika koji su E, koji nisu prihvaćeni zbog e, sumnje da je postao sukob interesa. Da kako postoji neka obećanja koja trebamo pozdraviti kao što je minimalna plaća, e, pravo inicijative Europskog parlamenta ili pak perspektiva velikog programa izolacije u zgradarstvu. Međutim, osim tih nekoliko pomaka, vi se i dalje držite dogmi koje su izazvale socijalne, demokratske i ekološke krize e, kojima sada svjedočimo. Kako imati zeleni plan ako imamo trgovinske politike koje su štetne za klimu i kako krenuti dalje ako i dalje štitimo porezne oaze kako dati ponovno nadu europskim narodima ako im se i dalje nameću mjere štednje. Ne možete istovremeno biti vatrogasci i piromani. Požar prijeti Europskoj uniji posvuda. Riječ je o e, nepovjerenju građana u europske institucije. To je već prešlo granicu koja nas treba zabrinuti. Mi i naš narodi zaslužuju novi zeleni plan koji će stvoriti na tisuće novih radnih mjesta na način da promijenimo svoje poljoprivredne prakse, način e, na koji e, prometujemo i slično. Isto tako građani zaslužuju da